na sljedeću točku dnevnog reda imam e, objavu. Naime, gospođa Iveta Grigule e, pristupa e, klubu zastupnika Albe od 27.4.2015. i od ovog datuma više nije neovisan član.